Zapisnik od 4. veljače 2016. naše prošle sjednice vam je na raspolaganju. Imate li bilo kakvih prigovora? Nemate. Dobro, ako je to tako, onda je zapisnik usvojen. E, gospođa Flemington se javila u vezi zapisnika, izvolite. A gospodin Flemington, oprostite, izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče. Ja sam samo htio kratko dati jednu osobnu izjavu na sjednici u plenarne u srijedu. Sam govorio i pitao gospodina Junkera u tom trenutku. Postavio sam pitanje u vezi bankovne situacije u Irskoj i nadao sam se da govorim u okolini gdje će me predsjednik i predsjedavajući tog sjednica zaštititi. Međutim, daleko od toga kada je moj ured pogledao video sa sjednice, otkrio je da je predsjednik zapravo potpuno slučajno ostavio otvoren mikrofon uključen i onda je izgovorio Isuse Kriste nakon što sam ja govorio. Prema tome ne znam što je s time zapravo mislio i zašto je zazvao gospoda, možda zato što mu se nije sviđalo što sam ja govorio. Zapravo mi nije toliko brigaš da li je se njemu sviđa ili nešto ja govorim, jer to nije njegov posao, njegov posao je da bude neovisan. I ako on svoj posao bude obavljao kako treba, onda će možda pozvati gospodina Junkera da odgovori na moja pitanja, umjesto da bude izvan sebe i da bude sav tužan što sam ja postavljam pitanja koja se nemu ne sviđaju. Ali ja vas lijepo molim u ime ljudi koji su me izabrali da se odgovori na to pitanje i da se ta fraza ne koristi jer to je zaista uvreda. I to vrijeđa kad netko nakon mog pitanja i nakon govora to kaže. Da li može onda izaći predsjedavajući te sjednice vani i dokazati da je neovisan. Jer kao što ja vidim, nema baš previše neovisnosti među predsjedanjima i predsjedavateljima naših sjednica. Možete li dokazati sad da ste neovisni? Dobro, to je... Zunächst hat sich Dobro, prvo, gospodin potpredsjednik lamstor se javio prvi na tu točku u vezi ovog. Izvolite. Ne, pardon, gospodin lamstor je tada, upravo mi je sada kazano, krivo sam shvatio, gospodin lamstor je tada vodio predsjedanje u tom trenutku kada ste vi E, bili ili nazvani Isusom Kristom ili Isus Krist bio zazvan. Mi ćemo provjeriti što je točno bilo i vratiti se na vašu intervenciju i vašu želju za isprikom. Hvala lijepo, a sada se gospodin Pasko još javio za riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče parlamenta. Htio sam obavijestiti ovaj dom o tome kako stoji sloboda izražavanja u Rumunjskoj. Prije pet godina vlasnik pet velikih medijskih kuća, tri televizije, dva radija i dvoje navina je osuđena deset godina u zatvoru. I sve, kompletna njegova medijska grupa je konfiscirana i zatim potpuno redovno registrirana i upisana kao državno vlasništvo. Nedavno su se ljudi iz porezne službe okomili na te medije i zatim su na jednom potpuno nerealističnom razdoblju od pet dana zapravo obustavili rad svih tih medijskih skupina zato što je taj dug koji je bio u porezima nije bio podmiren. Ja mislim da je to potpuno neprihvatljivo. Gospodine Pasko, vi ste potpredsjednik ovog doma i zapravo biste trebali znati da ovo ne spada u dnevni red. Možete izjavu sa vašom širom informacijom o tim događanjima podnijeti u nekom kasnijem trenutku. A sada prihvaćam samo još javljanje za riječ u vezi dnevnog reda ili poslovnika. Gospodin Anders, izvolite, vi ste se već javili. Molim, ali samo u vezi poslovnika ili dnevnog reda. Ja znam da se u Irskoj vodi trenutno predizborna kampanja, ali tu vam mi isto tako ne možemo dalje pomoći s tim. E, oprostite na ovom kom... Možda ćete se i vi ispričati na ovom komentaru kad čujete što imam kazati. Htjela sam vas ovdje obavijestiti kao i posebno gospođu potpredsjednicu Magarini o tome da se događa jedan štrajk lađu palestineca. 33-godišnji novinar, otac dvoje djece, koji je bio, koji je dakle već 92 dana štrajka glađu zato što ga drže bez ikakve presude i bez ikakvog sudskog naloga u pritvoru. Doktor je rekao da je na pragu smrti. Prema tome mi pozivamo visoku predstavnicu Mogherini da intervenira. Molimo vas da se zauzmete za tog čovjeka i da razgovarate s vlastima kako bi se spasio život tog čovjeka, tog novinara na rubu smrti u štrajku glađu. Hvala vam lijepo. A sada prelazimo na objave koje smo htjeli ovdje iznijeti. Dakle, nadležni